obratiti e, povjerenik koji zastupa e, potpredsjednicu komisije e, gospođu Mogherini i on će nam nešto reći o Moldovi. Dakle, ostajemo na istoj, više manje u istoj regiji. Evo sada o Moldovi. Dragi kolege, ovo je prvi puta e, da se o Moldovi raspravlja na plenarnom zasjedanju od ratifikacije e, sporazuma o pridruživanju prije godinu dana. U međuvremenu e, se desilo nekoliko stvari, uključujući i parlamentarne izbore u studenom 2014. I nakon toga dvije vlade koje su se brzo smijenile, bile su kratkog vijeka. Svi ste vi pratili što se događa u Moldovi od tada, posebno posebno ove e, bankovne prijevare koje e, su bile vrijednosti od oko milijardu dolara. To je otprilike 12% e, BDP-a ove zemlje. i naravno e, prosvjedi i demonstracije koji su kulminirali početkom prosinca velikim skupom u Kišnjevu. Taj e, bankarski skandal je bio središnja tema prosvjeda, no ljudi su također i šire izražavali svoje nezadovoljstvo, traže održivu vladu u zemlji i traže da se e, riješi odlučno problem korupcije. Unatoč tome što je malo smanjen intenzitet zato što se očekuje nekakve politički razvoj događaja, ti prosvjedi i dalje traju prosvjednici traže ostavku predsjednika i e, hoće da se najuri e, državni odvjetnik i e, šef Nacionalnog centra za borbu protiv korupcije i žele referendum o izravnom biranju predsjednika. Nedavna zbivanja, naime uhićenje bivšeg e, premijera 15. E, studenog i e, izglasavanje povjerenja vladi 29. listopada su pokazali duboku podjelu između glavnih političkih stranaka koje su dotad bile koalicijski partneri. Mi kao Europska unija ne možemo se uplitati u unutarnje političke procese u jednoj suverenoj državi. Naravno, na e, moldavskim političarima je da e, sada postave, ostave po strani svoje političke interese i da naprave političke odluke koji će ići u smjeru dobrobiti njihovih građana, da pomognu modernizirati zemlju i e, da se obnovi gospodarstvo. To su političke odluke koje Europska unija želi i koje je ona spremna podržati. Mi ćemo nastaviti tražiti e, da se nastavi dijalog između stranaka kako bi se našao održiv e, način da se stane na kraj ovoj krizi u vlasti i također da se riješe te najhitnije stvari. Nadamo se da će nova e, vlada kao prioritet odrediti provedbu ovih ključnih reformi koje su i kako potrebne i e, korupcija i e, interesi uhljeba zaista škode gospodarstvu i negativno utječu na svakodnevni život građana. I moldavski građani očekuju da će se to eh, ozbiljno riješiti, odnosno da će se neko time ozbiljno pozabaviti. To je poruka koja je bila iznesena na sastanku odbora, parlamentarnog odbora o pridruživanju 21. Eh, i devetog prošle godine i također eh, znam da je AFET e, sa predsjednikom parlamenta Ganduom prošlog tjedna imao zaista otvorenu razmjenu mišljenja. Moramo podsjetiti naše partnere u Moldovi e, da je naša podrška uvjetovana njihovom provedbom ključnih i stvarnih reformi i politika. To bi trebalo doprinijeti ne samo tome da se vrati povjerenje građana, nego da cijela država e, bude e, elastičnija i koja će nuditi e, puno bolji okoliš za poslovanje. Svaka nova vlada će se suočiti sa izazovima rješenja ove situacije sa e, bankarskom prevarom kroz e, jednu nepristranu i punu istragu, a cilj će biti da se e, vrate ta sredstva koja su otuđena i moldavsko društvo očekuje od svake nove vlade da poduzme učinkovite korake u borbi protiv korupcije. I naravno da nastavi sa reformom bankarskog sektora, sektora pravosuđa i istovremeno javne uprave. Moldova je u teškoj ekonomskoj i financijskoj situaciji i treba će podršku MMF-a. To će značiti ispunjavanje određenih uvjeta Što se tiče cijena energije, restrukturiranja bankarskog sektora i istovremeno upravljanja e, središnjom bankom. To su također e, ključni preduvjeti za primanje podrške, financijske podrške iz e, proračuna Europske unije kao i za provedbu našeg ambicioznog plana za pridruživanje. Mislim da, kao što sam već rekao, je situacija odražena, odnosno da odražava sve probleme tog političkog sustava i imamo taj jaz između političkog sustava s jedne strane i društva s druge strane. Nažalost imamo takvu situaciju i upravo zato trebamo zajedno s Europskim parlamentom e, tražiti one preduvjete koje sam već spomenuo. Hvala vam na pozornosti. Hvala. E, sada je vrijeme za izlaganja klubova zastupnika. Sada u ime EPP-a Edmar Brock. Izvolite. Hvala, e, gospodine predsjedavajuće, dragi povjereniče, dame i gospode, dragi kolege. Mislim, gospodine povjereniče, da u ovakvom opisu e, sadašnje Moldove ste u pravu. Tri proeuropske stranke su pobjednice na izborima to je bila e, tanka većina, ali jesu dobili većinu, a od, od tada nisu uspjele izgraditi povjerenje, niti su znale provesti ciljeve modernizacije pravne države, suzbijanja korupcije na uvjedljiv način. S druge strane, u tim strankama ima mnogih koji jesu spremni ispuniti te ciljeve. Kao parlamentarac e, mogu reći da te snage treba podržati kako bi se konačno uspostavila proeuropska i stabilna vlada, jer sve drugo bila bi katastrofa. Europska unija političke obitelji u ovome domu koje su povezane sa tamošnjim strankama moraju organizirati suradnju, moraju pružati podršku kako bi e, Moldavci donijeli svoje potrebne odluke oko izgradnje vlade, ali uz ponuđenu kooperaciju s naše strane. Mi se nadamo da će se tamo i pojaviti odgovornost svih e, sudionika i to u smislu pozitivnog razvoja. Nije više vrijeme za osobne prednosti, za političke igrice e, stranaka iz prošlosti, nego treba preuzeti istinski komitment, istinsku E, istinsko opredjeljenje e, za dobrobit e, moldovskog naroda. Nadam se da politički razgovori ovih dana će proizvesti takve odluke, a da to neće propasti zbog određenih ovisnosti i političkih pristranosti, jer bi rezultat zaista bio loš. Hvala lijepa. U ime socijaldemokrata e, Andreja Kristeja, e, tri minute. Hvala lijepa. Predsjedniče, povjereniče, pred godinu dana Europski parlament se susreo kako bi ratificirao ugovor o pridruživanju tada smo priznali reforme i ambicije moldovskih vlasti. Mnogo je napretka učinjeno i ratifikacija je bila jaki znak priznanja. Moldova je bila e, vodeći u našem istočnom partnerstvu i naša uspješnica u to doba. Dragi kolege, ako danas u ovoj vječnici govorimo o Moldovi, nije da e, slavimo godišnjicu ratifikacije. Iskreno govoreći, nemamo što slaviti. U posljednjih 12 mjeseca sam se sreo sa nekoliko e, premijera, peti dolazi. E, premijer, predsjednik našeg parlamentarnog odbora je uhićen unutar jednog bankarskog skandala e, koji je, usred kojeg je nestalo, nestala jedna milijarda e, dolara, što je oko 15% BDP-a Moldove. I zato trebamo jaku viziju e, političke klase. Političke stranke ne mogu predložiti niti novog izvršnog direktora. E, situacija u Moldovi je jako ozbiljna i zato bismo se trebali e, ljutiti zato što Kišnjev više ne proizvodi rezultate. E, svi smo, oni su prešli na tamnu stranu. Međutim, e, moramo se suzdržati zbog moldavskih građana. Oni zaslužuju više, oni zaslužuju naš angažman, naše ohrabrenje i biti ćemo kraj njih više nego ikad. Politička klasa u Moldovi je e, razočarala svoje građane i mi smo zabrinuti. Politički proces nije predvidljivost, nego se stalno nalazi nestabilnost i kronična kriza. To znači jedna stvar. Potrebe e, stanovništva se ne ispunjavaju, reforme se ne provode, a građani plaćaju to. E, trebamo e, odgovornost političkih vođa. Moldova treba transparentne institucije Jednostavno Moldova treba političku klasu koja može povratiti e, povjerenje građana. Novi izvršni direktor koji će potvrditi e, sporazum o pridruživanju i koji će moći dati rezultate. To znači vladavina plava, nezavisno pravosuđe, borba protiv korupcije, e, istraga bankarske prijevare koja će one koji su odgovorni privesti pravdi. To je posljednja šansa za ovu koaliciju koja odlazi. Još jednom, to je posljednja šansa za ovu koaliciju na odlasku. Rok je prošao i više nema alternative da e, nastavimo na planu reforme. Vidimo da građani Moldove to osjećaju, da je vrijeme, a vrijeme je da to čuju i politički vođe. E, hvala. E, Bas Belder, izvolite, jednu minutu. Hvala lijepa, gospodine predsjedniče. Nedavno sam posjetio Moldovu i kao zastupnik parlamenta u posjeti trećoj zemlji, posebno zemlji s kojom imamo sporazum o pridraživanju, onda se tamo susrećemo sa predstavnicima raznih frakcija, e, zastupnicima. A rijetko sam čuo e, takvu e, crnu sliku kao što sam čuo o slici u Kišnjevu ne znamo je li politička klasa može provesti zemlju e, prema uspjehu e, rečeno nam je da ne e, politički bankrot je nešto što je pogoršalo cijelu situaciju ovdje u Europskoj uniji u javnoj domeni E, taj, e, ta, to povjerenje u e, put prema Europi se je popustio. Ko su onda saveznici tamo? Ima nešto malo svjetla na kraju Turela. Vidimo da je to jedna zemlja koja je jedna od najsiromašnijih u Europi. Međutim, ima stvari koje nam daju nadu. Postoje građanske inicijative koje se provode i mnogo mi činimo tamo i možemo biti e, ponosni na to. U ime ostalih e, Petras Očevićus. Izvolite. Gospodine predsjedatelju, e, povjereniče kolege, pred godinu dana kada sam govorio o Moldovi u svojstvu izvjestitelja, E, ja sam rekao da je Moldova voditelj, e, snažni vođa među zemljama istočnog partnerstva. Moldova je bila ona koja je uživala e, slobodni režim vize u šengenskoj zoni i sporazum o pridruživanju i slobodnoj trgovini s nama koji, je, koji se razvijao. Moldovi su dani svi politički instrumenti koji Europska unija ima na raspolaganju kako bi potaknula njezinu europeizaciju. Europska unija nije mogla učiniti ništa više za Moldovu u tom trenutku. Međutim, stvari su počele kretati po krivu, potpuno po krivu. Dan za danom. E, bankarski saldal bez e, presedana koji nije istražen ni do sada e, jasne naznake korupciji kroz sve političke segmente i razine bez vidljivih, vidljivih napora da se bore protiv toma. Reforme su zaustavljene. Vlade se mijenjaju istom brzinom kao i, kao i godišnja doba u godini u takvoj situaciji vidimo ljude na cesti već mjesecima. Pitanje je samo kada će eksplodirati ta napetost. Danas, žao mi je što to kažem, ali od toga da je bila voditeljica, Moldova je postala simbol političkog kaosa. Danas pozivam sve političke elite Moldove, probudite se, vrijeme je probudite se i počnite pokazivati e, političku odgovornost prema svojoj vlastitoj zemlji, prema svojim vlastitim građanima koji zaslužuju živjeti u Europi i uživati u tome što su europljani. Hvala. Hvala. U ime e, Gue Helmut Scholz. Jedno i pol minuta. Hvala lijepa gospodine predsjedniče. U sedam godina četiri parlamentarna izbora, pet vlada, različitih promjena u vodećim službama, stalne borbe za prevlast političkih elita i korupcija. To čak i analitičarima koji su blagonakloni prema Moldovi nije više jasno. Sada se e, nekako pokazuje da bivši e, pionir e, istočnog partnerstva je postao država u potpunoj kontroli korupnih oligarha. I to je pravi problem jer u Moldovi se nije ništa upravo dogodilo, nego se dugo jednostavno nije obratila pozornost. E, bilo je od uvijek ovako. Ne radi se o zakazivanju odjednom. E, usprkos izborima politički sustav je bio nestabilan, koruptan. Usprkos liberalizaciji gospodarstvo je ovisno o vanjskoj pomoći. Naravno, nešto je i dogod, se dogodilo uz pomoć Europske unije. Ali e, čemu izbori kada su političke i gospodarske sile povezane? E, šta vrijedi savjetovati pravosuđe kada se krše temeljna prava, a e, vođe opozicije kao i mirni prosvjednici se jednostavno ostavlja u istražni zatvor na mjesece i izlaže ih se velikim zdravstvenim rizicima i ograničava njihova prava stanovništvo e, smatra upitnim u usmjerenje ovakvih reformi i integritet političke klase i elite koja te reforme provodi. Ona koja formalno i verbalno doduše e, priznaje vrijednost Europske unije, ali onda vlada prema pravilima oligarhije. Ne smijemo dopustiti da vjerodostojnost Europske unije se dalje potkopava zbog ustrajnosti na savezu sa pogrešnim ljudima u Moldivi. Europska unija mora e, provesti ono što piše u sporazumu o pridruživanju i to mislim da je na e, dobrih, dobrih e, aktiva, aktira u toj državi. Hvala. U ime zelenih, gospođa Heidi Hautala. Minutu i pol. Hvala gospodine predsjedniče. Postoji jedna važna anketa koja je provedena u Moldovi nedavno. Samo 39% ispitanika bi pozitivno glasovala e, u pristupanju Moldove Europskoj uniji, dok pristupanje Euroazijskoj gospodarskoj uniji podržava gotovo 43% ispitanika. To je u velikoj mjeri e, ishod jedne situacije u kojoj javnost, javnosti već dosta Europske unije. Zašto? Zato što Europska unija se koristi e, za prikrivanje prljavih praksi u svakodnevnoj politici. Mislim da je izuzetno važno da danas Dvije evropske e, obitelji, EPP i socijaldemokrati, prvo prihvaćaju da i oni imaju odgovornost i da moraju koristiti svoje kontakte sa svojim sugovornicima u Moldovi kako bi objasnili da ovo više nije moguće, ovo što se sada događa. Zaista moramo e, osigurati da nekažnjivost e, ne bude e, prevladavajuća u ovom strašnom bankovskom skandalu. Nemoguće je ni zamisliti da 15% BDP-a ove siromašne zemlje je zapravo stavljeno u neke krive privatne džepove. Moramo osigurati da oni koji su krivi budu privedeni pravdi i da pravosuđe ispuni svoju funkciju. Hvala. Žao mi je. E, gospodin Seočevićus, e, Golanski, možete li možda razgovarati e, izvan ove vječnice? Hvala. Korenika, tri minute. Ne možete govoriti o Moldovi, a da ne govorite o e, Pridnjestrovlju. Dakle, to je jedan dio zemlje koji je okupirala e, ruska vojska i vjerojatno sada e, ti postoji problem. Što, treba, što učiniti s tom zemljom? Moldovi ne žele biti u Moldovi sada kada postoji toliko korupcije i Moldovljani ne žele biti u Europskoj uniji zato što znaju, očigledno je da gdje postoji demokracija tamo postoji i korupcija. Dakle imaju demokraciju, imaju korupciju i imamo dva društva koja ne znaju što bi radila. Mislim da ne možemo ništa učiniti s time. Mislim da moramo ostaviti stvari jednostavno sudbini. Hvala. E, kolege. Kristijan Dan Preda. Hvala gospodine predsjedatelju. Nekoliko kolega je spomenulo činjenicu da u jednoj jedinoj godini Republika Moldova se pretvorila od vođe istočnog partnerstva u zemlju koja više nije predvidljiva i gdje postoji kaos. Kako smo došli u ovu situaciju? Mislim da postoje tri važna faktora koja su promijenila tu situaciju u Moldovi. Kao prvo Rusija. Utjecaj Rusije na e, javno mnjenje je sada veća nego što je to bilo u prošlosti. Drugo, to su oligarsi koji kontroliraju političke stranke u većoj mjeri nego prije godinu dana, a treće, govorimo o korupciji korupciji koja je oslabila institucije u većoj mjeri nego što je to bilo e, prije e, izbora u e, studenom. Vidimo neuspjeh proevropskih saveza koji su dobili izbore i koji su godinu dana pokušavali napraviti da mehanizmi profunkcioniraju, ali to im nije uspjelo i ojačali su političku krizu. Mislim da imamo odgovar, odgovornosti. Elmar Brok je pozvao razne političke obitelji da preuzmu svoje odgovornosti. Međutim, ne smijemo to tražiti od komunista e, komunisti u parlamentu moraju e, se povući i svi prijatelji Rusije u ovom parlamentu koji podržavaju katastrofički scenarij za Moldovu trebaju se povući. Moramo odgovoriti na ono što se od nas traži u Kišnjevu, to jest da imamo e, određenu vrstu posredovanja za novi politički savez. E, moramo revidirati e, susjedsku politiku za Moldovu i druge zemlje i moramo biti uključeni tako e, da moderiramo, da nudimo alternativni put onome što žele socijalisti i komunisti za Moldovu. Hvala. Hvala lijepa. Gospođa zastupnica Nina Gil. Na minutu i pol, izvolite. Hvala lijepa, gospodine predsjedniče. Građani Moldove su prepoznali što su im prioriteti e, kada su izašli prošli mjesec na ceste da bi srušili svoju korupnu vladu. E, to ugrožava našu sigurnost jer je Moldova e, važna ruta za ilegalno krijemčaranje oružja. I ne samo AK-47, nego su bande e, nastojale e, prodati ukradene nuklearne nuklearna sredstva Isilu. Vrlo je zabrinjavajuće i zbog toga je zabrinjavajuće što je istraga e, policije e, prekinuta i vlada ju je zaustavila. Reforme u Moldavi moraju biti apsolutni prioritet. Naravno, oni koji žele e, bolje vladati državnim institucijama ne mogu biti naši partneri, čak i ako i obećavaju da će provoditi proeuropske politike. Mi moramo biti oprezni što se tiče Rusija, ona igra svoju igru i želi obeshrabriti demokratske reforme, ali ako tako popustimo e, zbog toga neće naše e, okruženje biti sigurnije i naprednije. Treba e, dati i Moldovi jasan uvid što mi nudimo za reforme, ali tamošnja vlada mora prepoznati da su te reforme u njihovom interesu, a ne smije se dati zavesti i odustati od Europske unije e, u korist onih koji se pretvaraju da su njihovi saveznici. Hvala lijepa. Riječ ima gospodin Karski. E, zamolio bih vas da svoje kapute i šalove ne unosite u vječnicu, konačno vani imamo e, garderobu. Molim vas pokazujte određene poštovanje prema ovome domu. Gospodin Karski, hvala lijepa gospodine predsjedniče. U Moldovi raste politička kriza, e, vlada je dala ostavku i mjesecima imamo žestoke prosvjede zato što su građani razočarani. S obzirom na strašan e, skandal korupcije, to i nije čudo, znali, čuje slovo da se radi o iznosu od preko milijarde eura. To je zabrinjavajuće stanje u zemlji. Posebno što se čiče reforme uprave, pravosuđa i e, vladanja tom zemljom. Nedavno smo imali u odmoru i predsjednika parlamenta e, u toj zemlji i on je potvrdio e, takvo stanje. Naravno dajemo podršku Moldovi u okviru istočnog partnerstva i demokratskom putu te zemlje, ali moramo jasno reći da je e, sporazum o pridruživanju miljokaz, a zemlja se sada orijentira na druga tržišta, posebno na Rusiju nadam se da će vlada u Kišnjevu e, nastaviti e, i pojačati suzbijanje korupcije. Želimo e, puno uspjeha našim moldovskim partnerima. Mi kao Poljaci znamo da nije lako postići ovakve ciljeve s obzirom na politički pritisak i s obzirom na pritisak koji vrši Rusija preko Abhazije i pridnje Strovlja. E, jer tako se e, tako nastoji Rusija uništiti teritorijalni integritet u susjednim zemljama. To nam je poznato. Hvala. Mm, sada e, gospodin poslanik Maštelka. Hvala lijepa kolegice i kolege. Vrlo je nemirna situacija E, odnosi sa susjedima su uvijek bili vrlo problematični u moldovskoj povijesti. Osim toga tu je politička korupcija i privatizacija koje su samo pogoršali probleme. E, osim toga e, to je inače vrlo plodna poljoprivredna zemlja, a nedostalo je samo dogovoriti se o budućem razvoju te zemlje Ukrajina je bila sretna s idejom da bi e, se Moldova ponovno mogla e, pridružiti Rumunjskoj. Europska unija e, bi trebala odigrati dobru ulogu u smislu ukidanja korupcije i političkih progona, a ako želite vidjeti e, moldovsku ženu, imamo ovdje suprugu jednog političkog zatvorenika u e, Moldovi. Hvala lijepa, gospodin zastupnik Šolteš, na jednu minutu. Hvala lijepa. E, sporazum je već potpisan prije neko vrijeme između Europske unije i Moldave o e, slobodnoj trgovini, o pridruživanju, o drugim mogućnostima koje e, otvaraju e, pozitivan put Moldovi za razmjenu dobara i radne snage. Prije godinu dana je naša delegacija e, putovala u Moldovu i tada su proeuropske, takozvane proeuropske snage e, pobjedile na izborima, ali očito su izgubile podršku i povjerenje naroda. I e, to je zapravo rezultat onih koji su izdali povjerenje koje im je dano. Već su istaknuti problemi u vezi sa slobodom medija, sa funkcioniranjem bankarstva i o tome i govorimo danas ovdje. E, izgledi su danas lošije nego prije jednu godinu. Hvala lijepa. Sada gospodin Mihael Galena dvije minute. Hvala lijepa. Što se tiče Moldove, nažalost mogu ponoviti mnogo toga što sam rekao o Gruziji, e, gotovo kao copy-paste. Moldova nam je važna kao neposredan susjed, e, građani Moldove su nam važni kao europeci jer su se pridružili Europskoj uniji u pridruženom su stanju, oni surađuju s nama. Mi želimo da budu u našem e, gospodarskom i pravnom poredku jer tako raste stabilnost e, i zona e, stabilnog okruženja. No, tu ima uvjeta, očekujemo poštivanje ljudskih i građanskih prava, pravno državu, očekujemo pluralističku demokraciju i očekujemo čistu politiku. To je očekivanje i građana Moldove. Moldovci su dali podršku modernizaciji i reformama, očekuje da se država modernizira. Međutim, oligarci umjesto toga se bore za moć. Građani žele da se razjasne zločini. Gdje je ostalo onih milijardu e, koje su ukradene iz banaka. Bilo bi mi drago kada bi naše obavještene službe svoje saznanja stavili na raspolaganje Moldovcima kako bi se novac mogao vratiti. E, državi je, toj zemlji je potrebna snažna vlada, učinkovit državni odjetnik i suzbijanje korupcije. EU mora postaviti stroge uvjete, detaljan ugovor mogao bi biti koristan koji će odrediti i rokove stručnjaci e, te rokove i te uvjete moraju provoditi u ministarstvima, a o tome će biti e, ovisna naša pomoć. E, državljani te zemlje žele bolji život, ta zemlja ne smije izgubiti još više svojih stanovnika, niti mi želimo izgubiti tu zemlju kao našeg partnera. Za europske pučane prihvaćam da E, zaista krenemo utjecati na stranke koje su nam bliske u smislu provođenja ove agende koju smo postavili. Hvala lijepa. Hvala lijepa gospodinu Galeru. A sada Doru Klaudijan Frunzulika. Dame i gospodo, dopustite mi da govorim na službenom jeziku e, Republike Moldove, a to je rumunjski. E, povijest, tradicija, kultura, zemlje, e, jezik te zemlje, ljudske i povijesne veze, po svemu tome je Republika Moldova dio jugoistočne Europe, a ne euroazijske zone očito e, Moldova e, ima određenih problema, ali mislim da Europska unija si ne može dopustiti da dozvoli da Republika Moldove bude u zoni straha i neizvjesnosti zajedno s Ukrajinom. Kao što znate, Republika Moldova ima zamrznut sukop od 1991. A Ukrajina ima takav sukob od nedavno e, na Krimu i u jugoistočnom dijelu. E, moramo osigurati da Moldova ima stabilan, e, stabilnu vlast, da može provoditi program Europske unije kako bi građani Moldove imali koristi od sporazuma o pridruživanju. Tako će moći vidjeti da im je budućnost povezana s Europskom unijom i sa europskim svijetom. Istodobno moramo jasno reći da postoje interesi da se Moldova destabilizira. To moramo suzbijati, moramo dati podršku učinkovitoj vladi u Kišinovu i moramo dati podršku civilnom društvu koje je proeuropsko. Republika Moldova bi trebala se pridružiti i pristupiti Europskoj uniji i državama članicama jer njezina budućnost je u Europi. Hvala lijepa. Zastupniku Frunzuliki. Sada Peter Eriksen, jedna minuta. Izvolite. Hvala lijepa. Moldova je plodna zemlja, prekrasna zemlja sa sjajnim potencijalima, ali i sa vrlo ozbiljnim problemima. Moramo shvatiti da mi unutar Europske unije e, nismo uspjeli e, se nositi sa širokom e, korupcijom u Moldovi i to će nam si vratiti kao bumerang. U interesu je Europske unije da se ovaj nedavni skandal u bankarstvu temeljito istraži i da krivci budu, privodeni, budu privedeni e, pravdi. 12% e, bruto nacionalnog dohotka jednostavno da nestane, a da takva država bude u tjesnim vezama s Europskom unijom, to je jednostavno neprihvatljivo. E, povjerenje E, građana je potkopano, oni ne vjeruju da ovo društvo funkcionira. Mi moramo biti jasni u nuđenju e, gospodarske pomoći i pomoći u tome da se ovako što e, procesuira i da bankarstvo dobro funkcionira u budućnosti. Hvala. Gospodin zastupnik Andrej Plenković na minutu i pol. Izvolite

Hvala lijepa, predsjedavajući, povjereniče, kolege. Kad god se nalazim u Moldovi, ljudi me pitaju isto pitanje. Ima li Moldova uopće još šansu? Mislim da je naša dužnost kao predstavnika europskih institucija da Moldovi ponudimo europsku perspektivu. A građanima te republike moramo dati nadu, moramo im pokazati da Moldova ima šansu ako im ne ponudimo perspektivu, onda će im perspektivu dati Vladimir Putin. A to neće biti dobra perspektiva za, niti za Europsku uniju, niti za Moldovu. Republika Moldova ima velike koristi od pridruživanja i približavanja Europskoj uniji. To je država izvan Europske unije, a prima E, dosta sredstava iz fondova po glavi stanovnika. Ali to moramo objasniti građanima Moldovi. Moramo im reći koliko je korisno približiti se Europskoj uniji i ne bismo trebali dopustiti onu propagandu koja ih tjera e, prema Rusiji. 2014. E, kada je Ruska federacija uvela embargo na robu iz Moldove, Europska unija je reagirala i dopustila im je e, povećati izvoz prema Europskoj uniji. To je e, omogućilo da izvoznici i poljoprivrednici tamo prežive. Moramo im jasno reći ko je njihov prijatelj, a tko im je neprijatelj. Moramo im reći da Europska unija želi neovisno snažnu Republiku Moldovu. Hvala lijepa zastupniku Murešanu. Sada gospodina Koslovska Rajević. Hvala lijepa, gospodine predsjedniče, gospodine preverenče, dame i gospodo. Prije godinu dana Moldova je potpisala sporazum o pridruživanju kao prva zemlja istočnog partnerstva tako je stekla pristup europskom tržištu i liberalizaciju viznog režima. To je činilo se pozitivno, a svih prošlih mjeseci vidimo tamo pravi politički potres. E, prosvjednici u Kišinov koje se bune protiv krađe stoljeća. Tu su političke elite, privatizacija države od strane oligarhije, što je dovelo do pada proeuropske vlade. Ona je morala odstupiti. E, povjerenje u EU upada, Međunarodni monetarni fond je e, suzdržan sa financijama koje su bile obećane. To je ozbiljna financijska i gospodarska kriza zbog čega je zemlja e, vrlo podložna e, vanjskim utjecajima, posebno ruskim koja želi tu zemlju vidjeti u euroazijskoj zoni. Mislim da Moldova zaslužuje bolje E, treba krenuti u reforme, posebno reforme pravosuđa, jer e, dobro pravosuđe je presudno. Građani moraju znati da ima pravde i da će krivci biti privedeni pravdi, pa se tu postavlja pitanje što mi kao Europska unija možemo učiniti kako bi to i uspjelo. Što možemo konkretno ponuditi? i kako se nositi sa ruskom propagandom, pa moramo dati objektivne informacije. Mislim da moramo činiti sve da ta zemlja ne bude otjerana u naručje velikog brata. Gospodin Boni, minuta i pol. Moldova je bila jedan lijep primjer, uspješna priča, gospodarski rast, e, liberalizacija i sporazum o pridruživanju. No, njihovi su vođe počinili mnogo grešaka, razlozi su mnogobrojni, imaju korijene u prošlosti, nedostatak transparentnosti i odgovornosti među političkim elitama. Oni su izgubili kredibilitet, e, izgubili su taj novac iz bankarskog e, sektora, i nakon parlamentarnih izbora u godinu dana su izgubili povjerenje građana. Izgubili su taj jedinstveni jedinstvenu odlučnost e, za europski put. E, tako podijeljeni nemaju ovlasti da vode zemlju i sada su najavili nove izbore, a uopće ne znaju kakve rezultate mogu postići. Mi smo na strani Moldavije, ali trebamo argumente kojima ćemo promicati njihovu integraciju u Europsku uniju. Moramo ih podržati na njihove putu ka reformama, protukorupcijske mjere, e, nadzor nad državnim kompanijama, potpisivanje sporazuma sa MMF-om kako bi se e, nastavila pomoć e, u proračunskom smislu. Naša je dužnost, kao što je rekao gospodin Brok, da podržavamo Moldavu, da nađu rješenja same za sebe. Vrijeme ističe i moldavski građani čekaju novo vodstvo koje će eh, onim kojem će moći vjerovati. Hvala. Za 52% ste eh, dulje govorili nego što ste imali pravo, a sada imamo spontano javljanje za riječ. Prvo gospodin Stanislav Polšak, izvolite. Hvala gospodine predsjedniče. Htio bih e, ukazati na kaos i političku nestabilnost e, u Moldovi i što možemo učiniti da joj damo podršku nakon parlamentarnih izbora 2014. i nakon što su pale dvije vlade i nakon e, toliko optužbi o korupciji i e, kolapsa bankarskog sustava, sada moramo ponuditi Moldavcima alternativu, zato što inače će se okrenuti, znamo kome će se mogu jedino okrenuti. Trebamo dati podršku e, poljoprivrednicima u Moldovi, kao što smo već pokušali učiniti nekoliko puta ali ono što trebamo učiniti iznad svega je ponuditi im neku perspektivu u kratkoročnoj budućnosti i pokazati da stojimo uz njih. Hvala gospodine zastupniče Polšak. Okay, thank you. Uh, Torasis Vuleftis Notis Marijas. A sada gospodin Marijas. Situacija u Moldovi je nevjerojatna imaju e, goleme gospodarske probleme, e, tu je teška sjena nad e, političkim sustavom, je milijarda eura jednostavno kao čarobnim štapićem nestalo iz bankarskog sustava, prebačeno je u inozemstvo politička kriza nakon pada vlade, tu postoji e, ozbiljna opasnost da bi moglo izbiti i nasilje s obzirom na dva politička bloka u zemlji. Ima onih koji se žele pridružiti Europskoj uniji preko istočnog partnerstva, a tu ima onih koji svoju budućnost više vide na istoku Europska unija mora e, dati doprinos jačanju demokracije i okrenuti se protiv korupcije, a da se ne miješa u unutarnje poslove te zemlje. Samo tako Europska unija može e, unaprijediti politički mir u toj regiji. Hvala. I posljednji govornik. Isti jezik, ali iz druge zemlje. Gospodin e, Stiljanides, e, povjerenik e, Htio bih vam zahvaliti na vašem interesu, na vašoj podršci i odlučnosti da se riješi ovaj teški i problem u našem susjedstvu koji može imati duboke reperkusije u toliko aspekata. Rasprava danas je potvrdila da dijelimo istu, iste bojazni, a to je da se slažemo oko potrebe da trebamo i dalje nastaviti pružati podršku Moldovi na njezinom putu ka političkom pridruživanju i gospodarskoj integraciji s Europskom unijom. A istovremeno i u njihovim naporima da izgrade demokratsko društvo i da prevaziđu interese pojedinaca na dobrobit svoje zemlje. Moldovsko društvo očekuje od svojih e, rukovodovaca da se bore protiv korupcije da provedu stvarne reforme i da vrate sredstva koja su pokradena iz banaka. Mi smo i dalje spremni dati podršku Moldovi u svemu tome, no samo e, politički vođe Moldove mogu to i ostvariti. Zajedno sa provedbom sporazuma o pridruživanju to je ključni element eh, da se održi eh, ta zemlja i da bude uspješna. Eh, hvala vam još jednom na ovoj vašoj odlučnosti i na ovoj raspravi. Hvala. Zahvaljujem se povjereniku na ovom govoru i na